Poštovane kolegice i kolege, otvaram ponovno zasjedanje. Zapisnik sa jučerašnje sjednice je na raspolaganju. Imali primjedbi? Koliko vidim, to nije slučaj i e, time je